što prijeđemo na sljedeću raspravu. Dakle, dobio sam od ECR, epp i sed prijedloge za imenovanja u odbore iz delegacije, znači i to će biti uneseno u zapisnik sa sjednice, osim ako e, ne bude podnesen neki prigovor.